Good morning, colleagues. Dobar dan, kolege i kolegice, dame i gospodo. Krenimo s našim sastankom, sastankom našeg odbora. As usual, we would like to start. Sada ćemo započeti s usvajanjem dnevnog reda. Vrlo je važno da u četvrtak 22. ožujka, što znači sutra od 9 do 12.30 nećemo imati sastanak našeg odbora koji je otkazan zato što su neke točke na dnevnom redu otpale, a bile su predviđene za sutra. Tako da sastanak sutra nećemo uopće održati. Ako nema komentara, možemo usvojiti dnevni red. Hvala. Nemam nikakvih posebnih priopćenja. Hvala, gospođo potpredsjednice, što ste došli na sastanak. Idemo na odobrenje zapisnika sa sjednica od 22. 23. siječnja 2018. godine. Ako nema primjedbi do kraja sastanka smatrat ćemo da je zapisnik odobren. Prva tema o kojoj ćemo danas razgovarati na ovom sastanku je broj 4 na dnevnom redu definicija MSP-ova. To je vrlo važna tema. Možda razgovaramo o toj temi nekoliko godina prekasno, ali ipak to je vrlo važno. Uzet ćemo u obzir e, pitanje za usmeni odgovor. Izvjestitelj gospodin Markus Piper. Također imamo ovdje sve izvjestitelje u sjeni. Definicija malih i srednjih poduzeća i srednje kapitaliziranih poduzeća je vrlo važna zato što ima horizontalni utjecaj na čitav niz zakonodavnih akata. Mi smo nadležni kao odbor za takozvani kozme, to je specifičan program za MSP-ove, pogotovo sa e, stajališta inovacije. I ovo usmeno pitanje i pripadajuća rezolucija trebali bi potaknuti pojašnjenje i ponovnu e, ocjenu ove definicije, cilje stvaranje jasnijeg pravnog okvira koji će biti i pravedniji za srednje kapitalizirana poduzeća i mala i srednja poduzeća. Također vas obavještavam da imamo 45 minuta na raspolaganju za ovu raspravu. Trebamo završiti do 10 sati. Dozvolite mi da otvorim našu raspravu, a zamolit ću izvjestitelja gospodina Pipera da predstavi usmeno pitanje i nacrt prijedloga rezolucije. Markus, imaš riječ. Hvala, predsjedavajući. Mi smo počeli razmišljati o tome, a svakako mislim da nije prekasno ovo usmeno pitanje stavlja nas u samo središte konsultacije Europske komisije u kojoj se govori o novim e, usmjerenjima u definiciji MSP-ova. Mislim da na ovom mjestu nije potrebno previše podcrtavati kolika je važnost malih i srednjih poduzeća. Znamo da imamo 25 milijuna poduzeća u Europskoj uniji, koja su prema trenutnim definicijama MSP-ovi. Možda su neki iznenađeni tom brojkom. Ako razmislimo na primjer o automobilu, 75% tog automobila proizvedeno je sa strane MSP-ova, zahvaljujući njima, a ne velikim poduzećima koja onda taj automobili prodaju. Mala i srednja poduzeća su duboko ukorijenjena u pojedinim regijama Europe i sa lokalnom mrežom oni daju važan doprinos gospodarskom razvoju. Naravno, mala i srednja poduzeća su prilično pogođena e, zakonskim zahtjevima kao i općenito sva poduzeća, ali mi mislimo da tvrtka koja nije prevelika upravo zbog određenih zahtjeva, bez obzira da li se radi o zaštiti radnika, sigurnosti proizvoda ili da se radi o e, politici za kemijske tvari ili da li se radi o zaštiti podataka, E, sve ove obveze koje nameće Europska unija u slučaju MSP-ovama vrlo često dovode do velikih problema zato što MSP-ovi e, vrlo često nemaju sve potrebne stručnjake in-house i nemaju dovoljno resursa kako bi imali osobu koja će se baviti samo zaštitom radnika ili zaštitom osobnih podataka. Äh, die ja mit, häufig auch mit unseren Programmen verbunden ist, äh, da so Anträge. I budući da je njima tako teško onda postaviti te zahtjeve koji su i uspješni, zato čitav niz godina imamo ovu definiciju e, eh, sme e, eh, koja ispravlja nekako tu neravnotežu prema velikim koncernima i to često jako dobro funkcionira, pogotovo kada govorimo o tom e, pristupu, obzor 2020. kozme i strukturnim fondovima. Tu nemamo samo određene kvote koje su uvedene, već i određena administrativna pojednostavljenja koja jako dobro funkcioniraju. I u drugim područjima imamo određene iznimke koje smo dozvolili kao europski zakonodavac. Recimo kad govorimo o emisijama, kada se radi o vrlo malim poduzećima. Naravno da se ta poduzeća i dalje moraju pridržavati određenih e, pravila kada recimo govorimo o emisijama, ali u samoj provedbi e, postoje određena olakšanja kada govorimo o ovom birokratskom aspektu. I čemu sad ova nova definicija SME-a? Dakle, već nekih 14-15 godina imamo tu definiciju i naravno da se u međuvremenu već dosta toga i dogodilo i Mislim da smo u međuvremenu i shvatili, čisto kad govorimo o brojkama koje se odnose na promet i na broj zaposlenika, dakle evo tu čisto natuknica viša produktivnost, da bi tu trebali napraviti jednu prilagodbu prema gore sad nakon ovih 15 godina. Koliko daleko bi to trebalo ići, o tome ćemo još razgovarati na političkoj razini. Dakle, to je ovo prvo što mi predlažemo u pogledu ove prilagodbe. Drugo što predlažemo je da onim poduzećima koji više nemaju SMS statusa koji su to imali evo kroz e, ove pozitivni razvoj povećanje ta povećanje broja zaposlenika, da im damo barem određeno prijelazno razdoblje u kojem mogu zadržati SMS status. Dakle, postoje neki koji se točno pokušavaju nekako držati te granice, malo tu manipuliraju da bi i zadržali taj status. E, e, naravno, ne želimo stvoriti prostor za zlouporabu e, i tu moramo dakle biti konsekventni kada govorimo o MSP-ovima, dakle malim i srednjim poduzećima. Mislim da ćemo se morati malo udaljiti od ovih čisto kvantitativnih brojki, dakle promet, broj zaposlenih, e, ka određenim kriterijima pouzdanosti, recimo onaj udio vlastitog kapitala, obiteljsko poduzeće ili recimo ako poduzeće ima mali broj zaposlenika, visoki udio u izvozu, Mislim da bi e, u tom smislu trebali malo dalje razmisliti i vidjeti kako i tu možemo odteretiti poduzeća ili im čak i pomoći e, kako bi oni lakše pristupili međunarodnom tržištu tu se već i kod dakle e, EFSI-a, dakle Europskog fonda za strateška ulaganja se uvela jedna definicija gdje to onda ide do 500 e, zaposlenika ili kad pomislimo na nove inicijative u pogledu našeg fonda za obranu i tu imamo mogućnost e, dakle, da male i srednje poduzeće veličine do 3000 zaposlenika sudjeluju u tom fondu. Dakle, uz ove kvantitativne kriterije moramo uzeti malo i kvalitativne kriterije. Dakle, ne radi se tu samo o tome da mala poduzeća e, koja su do sada spadale po definiciju nekako predstavljamo u lošem svjetlu, već se radi uistinu istinu o tome kako možemo pomoći, kako možemo odteretiti e, ta poduzeća i mislim da tu moramo više uvesti kvalitativne kriterije, prilagoditi kvantitativne. Hvala na ovom izvješću i izlaganju. Gospođa Patricija Toja je izvjestiteljica u Sijeni e, u ime Kluba zastupnika socijalista demokrata i prva potpredsjednica odbora ITRE. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče kolegi moram reći da cijenim svakako njegove namjere i cilj kojim se povodio u pisanju ovog prijedloga. Ipak moram vrlo jasno i glasno reći da imam dosta primjedbi i dosta sam nesigurna oko ovog prijedloga e, rezolucije, ali ne toliko oko usmenog pitanja koje je prilično prihvatljivo. Ova rezolucija je kontradiktorna po mom sudu, zato što temu MSP-ova koja je vrlo specifična unatoč e, razlikama u veličini naših država, a neki MSP-ovi kao na primjer u Italiji su vrlo mali, a spaja sa definicijama gdje se kaže koliko treba imati zaposlenika određeni MSP. MSP se miješa sa e, srednje kapitaliziranim društvima. To je velika kontradikcija i element koji iskrivljava samo vrijednost MSP-ova, jer e, ako MSP-ova imamo 99% slučajeva poduzetničke okruženja u Europi, to znači da ostatak iznosi samo 1%, dakle moramo biti vrlo oprezni, ne smijemo stvoriti neravnotežu u onome što je nekad bila e, vrla velika pažnja koju smo pridavali MSP-ovima, kako bismo onda dali podršku određenoj vrsti poduzetništva koja je raširena u nekim državama članicama. Ovo spajanje je prilično opasno. Govorimo li o e, srednje kapitaliziranim društvima ili o MSP-ovima? A unutar MSP-ova, unutar te teme je opasno uvoditi kriterij vezan uz izvoz, jer bi to značilo da ćemo mi kazniti MSP-ove koji još uvijek nisu imali mogućnost dokazati se na inozemnim tržištima i možda ćemo e, penalizirati manje MSP-ove koji ne žele asimilaciju sa većima. Financijski kriteriji sada. Želimo li da MSP-ovi proizvode ili želimo da oni budu manji sustavi unutar većeg financijskog sustava? U svim e, ovim područjima e, konzultacije još uvijek nisu završene, mislim da će se one zaključiti krajem svibnja a ja sam svakako za to da sada ne prijeđemo na raspravu u pogledu ove rezolucije, zato što trebamo prvo vidjeti koji će biti rezultati savjetovanja u pogledu teme definicija MSP-ova. Hvala. Hvala. Gospođo Toja. Sada u ime ECR-a gospodin Bašir ima riječ. Hvala predsjedniče. Ja dolazim iz sektora malih i srednjih poduzeća. 35 godina sam radio u tom sektoru prije nego što sam postao zastupnik u Europskom parlamentu. Moramo čestitati ovom odboru zato što je uspostavio ovu skupinu i definirao što su MSP-ovi. Ja meni je drago što mi podržavamo MSP-ova zato što nude radna mjesta e, u cijeloj Europskoj uniji i moramo shvatiti kako im možemo pomoći, kako bi oni uspješno plovali kroz birokraciju i zakonodavstvo. Svaka pomoć koju im možemo pružiti bit će im korisna, jer će postati efikasniji i moći će se više koncentrirati na samu srž svoga poslovanja. Želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Piperu zato što je predstavio nacrt e, e, prijedloga rezolucije za definiciju MSP-ova. Mislim da je nacrt teksta uzeo u obzir postojeće izazove za MSP-ove danas. I kao što sam ranije rekao, mislim da smo uzeli u obzir administrativno opterećenje koje postoji. Često govorimo o MSP-ovima u zakonodavnim tekstovima, ali sada moramo odaslati jasniji signal da su oni ključni za naše gospodarstvo i pozdravljam naše pregovore. Hvala na pažnji. Hvala. Poštovani kolega, na ovim napomenama sljedeći govornik u ime Aldea, gospođa Naktegal. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem gospodinu Piperu na određenom poslu u vezi s ovim dosijeom. Ipak, Mislim da nije potrebno se otvarati za ovu definiciju zato što javno savjetovanje još uvijek nije zaključeno. I zato bih htjela uložiti neke amandmane kao što je zatraženo u nacrtu rezolucije. Evo jednog primjera. Mi smatramo da definicija ne bi nužno trebala se otvarati. Mi bismo htjeli da komisija analizira sadržaj definicije. Još jedno. Zabrinuta sam zbog toga što se tu spominje broj zaposlenika i to nije bilo baš e, korisan kriterij za definiciju MSP-a. Zašto je to tako? To je moje pitanje. S tim kriterijem radimo već 15 e, godina i ovaj kriterij je prihvaćen u cijeloj Europi. Predstavlja 99% svih e, tvrtki. I zato želim uložiti amandman što se toga tiče i kao što je prethodni govornik rekao, i mi pozdravljamo suradnju na sastavljanju ovoga teksta. Hvala kolegice na ovom izlaganju. Riječ ima sada predsjednik eh, UE, gospođa Lopez Bermejo. Imate riječ. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Ne smijemo e, zaboraviti kolika je važnost MSP-ova, zato što stvaraju radna mjesta i imaju promet, ali velike tvrtke i dalje koriste rupe u zakonu, ali i kompleksnost odnosa koji postoji među različitim tvrtkama, upravo kako izbjegle europske zakone i kako ih ne bi poštivali. Ideja je da se ne poštuju fiskalne obveze i zato prijedlog koji je ovdje podastat prilično dobar, ipak e, sama provedba nije na razini naših očekivanja. E, izgleda da će se zakonodavstvo moći koristiti za prijevare i to će biti težak udarac za mikrotvrtke. Više od 90% proizvodnog tkiva Europske unije je upravo te vrste. E, odnosi između tvrtki bi trebao glavni kriteriji za određivanje vrste tvrtke, uključivanje novih e, načina odnosa između tvrtki koji nam omogućavaju da odredimo koje su tvrtke oportunisti, a koje nisu. Moramo pojednostaviti e, procedure i učiniti ih fleksibilnijima. Mi smo protiv ideje da se ideja, da se definicija proširi kako bi se srednje kapitaliziranim društvima omogućilo da se pripoje definicije MSP-ova. Mi moramo definirati mikro i najmanja poduzeća. Hvala kolegice na ovim sugestijama. Sljedeći govornik, gospodin Dario Tamburano u ime FDD-a. Hvala predsjedavajući. E, ja se pridružujem kolegama i kolegicama koji su govorili prije mene. Možda ću ponoviti ono što su oni rekli, ali je repetita uvant. MSP-ovi predstavljaju 99% tvrtke Europskoj uniji i svaka odluka u tom pogledu zahtjeva posebnu pažnju i osjetljiva je Preporuka iz 2003. godine dostigla je dobru ravnotežu koju trebamo zadržati. Tekst nikad nije ažuriran te godine, ali istina je da sve procjene koje su učinjene u među međuvremenu 2006. do 2012. javna savjetovanja, svi su oni uvijek dali pozitivno mišljenje o toj uredbi, a pokazali su da trebamo biti oprezni E, i da ne smijemo mijenjati kriterije. Ja bih se pridržavao ovog načela. Zato ne možemo odobriti nacrt rezolucije gospodina Pipera. Prije poduzimanja konkretnih koraka moramo prvo shvatiti koje bi mogli biti posljedice. To bi trebala biti prva odlika političara kada želi mijenjati zakonodavstvo. Mora znati koje su posljedice onoga što predlaže. Komisija je imala inicijalnu procjenu učinka u kojoj su definirali, analizirali definiciju na temelju kriterija e, produktivnosti, ali analiza je provedena tijekom ekonomske krize. Vjerujem da znate da je to tako. Ne dovodi se u pitanje nijedan od definiranih kriterija, niti se ne govori o novim kriterijima. Na primjer, e, izvozi, koeficijent vlastnih sredstava, suvlasništvo i tako dalje i ne uzima u obzir nove kategorije tvrtki ili mm, nove definicije. Bez obzira na sadržaj teksta ovog izvjestitelja o kojima ćemo moći govoriti tijekom pregovora, tražim da se primijeni zdrav razum na pisanje dokumenta. Moraju se svi poštivati. Zašto imamo rok 26. ožujka, samo pet dana od danas? Zašto e, tolika brzina? nitko ne trči za nama. Ipak e, ova tema zahtijeva dosta razmišljanja, zato imamo javno savjetovanje koje još uvijek tu tijeku, završit će u svibnju i svi dionici će moći dati svoje mišljenje o preporukama, o mijenjanju definicije MSP-ova. Na kraju želim reći da nije odgovorno zbog svih ovih e, e, elemenata koje sam spomenuo, ne uzeti u obzir postojanje ovog procesa savjetovanja. Dakle, u ime FDD-a tražim da se rok pomakne barem za dva tjedna nakon završetka e, savjetovanja. Hvala. Hvala. Kolega Benson. Hvala. Dobro je raspravljati o veličini naših MSP-ova. Kao mnogi drugi kolege, kolegice reći ću da 95% tvrtki su MSP-ovi. Sada možemo govoriti o definiciji, je li ona prikladna ili nije. Ali ja ću danas govoriti kao predsjednik MSP Europe gdje smo prije 14 dana poslali pismo komisiji što se tiče ove nove procjene definicije MSP-ova. Slažem se s predsjednikom. Trebamo izbjeći to da se poigravamo sa ovim strukturama. Trebamo imati definiciju za srednje kapitalizirana društva. Što se tiče veličine tvrtke, htio bih zadržati kriterije koje već imamo, jer smatramo da mala i srednja poduzeća trebaju profitirati od naše podrške, ne trebamo podržavati veće tvrtke. E, MSP-ovi stvaraju 80% radnih mjesta u Europi. Ne vidim zašto bi veće tvrtke u Europi trebale biti one koje će imati prednosti od svih ovih mogućnosti. Mala i srednja poduzeća trebaju dobiti potporu koja je na raspolaganju. Hvala. Hvala. Kolega Rubih ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Mislim da ovdje imamo jednu vrlo važnu temu koja se odnosi na zapošljavanje u Europi, jer dvije trećine zaposlenih u Europi radi u malim i srednjim poduzećima, 50% BDP-a se tamo stvara Mala i srednja poduzeća su posebno važna kada govorimo o samim potrošačima, dakle o našim građanima. Stoga je jako bitno da se oni rasterete što se tiče birokracije, smatram to ključnim. Isto tako bi se kod komisije zahvalio na ovoj studiji The Ten More Burdensome Legislative Acts in the EU, dakle gdje se e, gdje postoje najveći problemi kada govorimo o MSP-ovima i danas ćemo glasati upravo na tu jednu temu gdje se stvaraju opterećenja za e, MSP-ove. Jako je važno da im pomognemo. Svi znamo small is beautiful, ali to isto tako znači da i mogućnost konkuriranja mora funkcionirati e, i znamo svi da je to jedini put ka blagostanju. Moramo zaraditi to blagostanje, stoga je vrlo važno za e, MSP-ove da stvorimo ove one-stop shopove, a kod e, većih bih molio da tu ne stvaramo neke nove barijere jer je već dovoljno teško e, za osobu koja ima vlastito poduzeće da zaposli nekoga. Tu je potrebno jako puno e, znanja, puno odgovornosti i sad bilo koja daljna barijera koju mi e, stvaramo dakle to moramo uistinu paziti na to. Moramo paziti da poduzeće sada ne rade samo ka tome da ne dolaze do nekakve gornje granice i da se fokusiraju, da se moraju na to fokusirati. Još nešto što je bitno da za 22 milijuna MSP-ova sada ne možemo imati po mjeri skrojene eh, akcije, već i neke treće organizacije kao kod Eurostars programa bi se tu trebali uključiti kako bi podržali MSP-ove i upravo kod e, izvoza bi bilo bitno razviti neke nove strategije. Hvala vam lijepa. Uh, thank you very much, Paul. Hvala vam. izvolite. Hvala vam. Mala i srednja poduzeća su osnova europskog gospodarstva. Dakle, kada je u tijeku gospodarska kriza i kada se provode liberalne e, politike koje su dovole do zatvaranja velikog broja poduzeća u našoj zemlji, i one ukupno predstavljaju 99% našeg gospodarstva, nema za njih potpore i tisuće takvih tvrtki trebale su zatvoriti svoja vrata. Za male države članice ova izmjena bi značila nov udarac za MSP-ove. I to moramo uzeti u obzir kada govorimo o MSP-ovima kada se govori o sektoru turizma koji je upravo u znaku MSP-ova, kao što već rekla kolegica Lopez iz kluba GUE, ovim definicijama morali bismo obuhvatiti ova takozvana mikropoduzeća, moramo podržati msp upravo da bismo podržali realnu ekonomiju i da bismo zaštitili tisuće radnih mjesta ne smijemo im smanjivati pomoć, trebamo za njih pripremiti nove poticaje za njihov razvoj i to na evropskoj razini, dakle usvojiti mjere kako bi ove tvrtke mogle dobiti lakši pristup kreditu kako bismo ih bolje zaštititi. Posebna pažnja se treba usmjeriti na mikrodruštva, mikropoduzeća, Uglavnom je riječ o obiteljskim firmama, njih najviše pogađaju ovi problemi, naročito u malim državama članicama. Hvala vam. Kolega Martel. Hvala lijepa. Nisam u detalje proučio tekst, ali čuo sam što je istaknuo kolega Piper u uvodnoj riječi dakle, spomenuo da ova definicija MSP-ova pokriva dakle i tvrtke do 3000 e, djelatnika. Imamo u e, Francuskoj slične tvrtke e, koje ulaze dakle, u definiciju MSP-ova. Riječ o daleko manjem broju zaposlenika i zato mislim da bi bilo dobro dogovoriti se točno na što mislimo kada govorimo o MSP-ovima. Svi se slažemo kada govorimo o potrebi davanja poticaja ovim tvrtkama. Riječ je ovdje i o izuzetno malim poduzećima, mikropoduzećima. One bi trebali imati mogućnost prilagoditi se krizi, međutim one su evo upravo u toj krizi bile prve žrtve iste. To je veliki problem Trebamo vidjeti na koji način možemo pomoći ovim tvrtkama da bi one lakše došle do financijskih sredstava. Nisam siguran što se događa u nekim drugim zemljama, ali u Francuskoj je ovakvoj tvrtki jako teško doći do kredita. Ovom sektoru treba pružiti pomoć, to je od ključne važnosti, stoga bih se založio za definiciju MSP-ova koja odražava, dakle, realnu situaciju. Kolega Rubik je istaknuo da MSP-ovi trebaju imati pristupa kreditu, financijski sektor bi trebao sa svoje strane obratiti pažnju upravo na ove tvrtke, tu je 80% radnih mjesta i zato im treba pomoći. Uh, Hvala lijepo. Dodao bih nekoliko stvari. Ha ništa novo, dakle ponovit ću ono što ste vi već istaknuli, pristup uh, financiranju, to je možda i najvažnije pitanje. Imamo dva programa na razini Europske unije. Prvi je Kozme, Europska komisija ima tu nove ideje vezane uz odbor za inovacije u sklopu dakle, programa FP9 i ovdje bi trebalo malo bolje pogledati kako s tim stoje stvari, dakle vezano uz financiranje MSP-ova. Kozme je sjajan program za ova poduzeća diljem Europe 100 milijuna ljudi koji su zaposleni u MSP-ovima je mogao dakle, imati koristi od e, ovog financiranja. I također povezano sa financiranjem, ovdje je važna uloga EFSI-a, dakle, Europskog fonda za ulaganja, 20, 30% ovog fonda je namijenjeno MSP-ovima. Možda vam nije sve u skladu sa vašim prijedlogom, ali treba vidjeti kakva je situacija i sa ovim fondom. Također važno govoriti sa predstavnicima ovog sektora Međutim, i izvjestitelji komisija, evo, došli su sa jako dobrim iskustvima e, s takvih razgovora, to ste napomenuli, dakle, u svojoj uvodnoj riječi, Markus. A možda biste mogli, evo, ovdje pružiti neke dodatne informacije, imamo udruženja MSP-ova, one su dosta snažne. Bi bilo dobro tu unijeti neke dodatne informacije. Za nas bi to bilo važno. Na taj način biste iskazali evo, potporu ovim nekim e, općim idejama vezanim uz definiciju. Sada bih zamolio gospodina Polosa iz glavne uprave GRO, dakle iz Europske komisije, da uzme riječ. Thank you, Chairman, ladies and gentlemen. Uh, good morning. First of all, I would like to thank dobro jutro svima. Zahvaljujem ovom e, odboru na suradnji. Za nas je važno koncentrirati se na glavne elemente. Kada govorimo o izmjeni definicije MSP, onda se nalazimo tek na pola puta. A nekoliko riječi o kontekstu. Svako toliko moramo pogledati dakle, različite pristupe mogućoj definiciji. Dosadašnja definicija pokazala dakle, da ona nije savršena, ali da jako dobro funkcionira za veliku većinu poduzeća, odnosno za većinu MSP-ova u Europi. Naročito kada ju usporedimo sa drugim dijelovima svijeta, Dakle, stanje je puno bolje u Europskoj uniji. 2016. smo imali sudsku odluku vezanu uz administrativnu odluku EKE, e, dakle Agencije za kemikalije, koja se ticala klasifikacije dvaju kompanija kao MSP-ove. Odluka suda je da to nije bila ona EKI e da odlučuje, je način na koji se primjenjivala definicija bila stroža, je bilo strože od same definicije. Dakle, evo samo da vam ilustriram da se već neko vrijeme radi na toj definiciji. Što smo dosta poduzeli? Prije svega smo objavili studiju utjecaja, dakle na našem portalu vezanim za, bolju, za bolje zakonodavstvo, Održali smo dvije rasprave sa odborom, dakle sa predstavnicima MSP-ova, zadnji put u siječnju. Imali smo i anketu početkom godine, ona je evo dovršena sa prije nekoliko dana. I rezultati će e, dakle biti uskoro objavljeni. Dakle, ovo se tiče definicije MSP-ova. Trenutno je u tijeku javna konzultacija, dakle koja će se dovršiti 6. E, svibnja. Stovremeno cjenjujemo različite pristupe koje se mogu koristiti vezano uz izmjenu definicije i s tim radom ćemo, e, do, taj rad ćemo dovršiti negdje prije ljeta. Dakle, prije jeseni nećemo imati mogućnost davanja nove definicije. Koji su, međutim, konkretni problemi? Pa s jedne strane, mi smo htjeli imati definiciju koja omogućava upravo pružanje pomoći ovim tvrtkama kojima je, kojima je pomoć potrebno. Dakle, na taj način ćemo prevenirati da od, od financiranja koristi imaju prevelike tvrtke. Potom, to pa je zakonodavstvo jednostavno, ono za male tvrtke treba biti daleko jednostavnije. Međutim, to nije jednostavno primijeniti. Situacija je kad kad kontradiktorna. Trenutno imamo dva kriterija, dakle broj zaposlenika i financijski kriteriji. Međutim, kako bismo bolje definirali brojke, tu je i pitanje vlasništva. Dakle, koliko, je, koliko postoje MSP-ova je u vlasništvu velikih kompanija. Dakle, nije isto koliko je tvrtka u vlasništvu obitelji ili ukoliko je riječ o filijali jedne veće kompanije. Kako biste to verificirali, susrećete se s administrativnim preprekama. I što je ono što trenutno radimo? Rekli smo to dakle kad smo radili studiju utjecaja. Provjeravamo nekoliko stvari. Prilagođavamo dakle gornju granicu vezanu uz inflaciju i produktivnost. To se već nalazi u tekstu. Preporuke. Drugo je, htjeli bismo popuniti prazninu koju je utvrdio sud svojom odlukom. Trebalo bi dakle sve biti jasno, primjenjivati definiciju dakle, na, na, na doista male tvrtke. I treće, ono što smo predložili istim dokumentom, jest pomoći startupovima koje se mogu morati dakle, slobodno razvijati, dati im nekoliko godina za rast i razvoja da se istovremeno nastavljaju smatrati MSP-ovima. Dakle, to je ono što možemo konkretno učiniti. Imali smo tu i razna pitanja koja dolaze od agencija, od strukovnih udruženja i to smo nastojali inkorporirati. Što se tiče ovih specifičnih pitanja koje je postavio izvjestitelj, i zastupnici koji su se javili za riječ. Dakle, vezano srednja kapitalizirana društva, mid caps, dakle, mi smatramo da su oni važan dio poslovnog sektora. Međutim, pitanje je trebali ih uključiti u definiciju MSP-ova. Naše trenutno stajalište da ako ih uključite u tu definiciju, da je vrlo vjerojatno da bi njihovo sudjelovanje, dakle programe financiranja išlo na štetu malih poduzeća. Dakle, mi bismo htjeli primjenjivati e, politike vezane uz njih e, u izvojenom na izvojen način. Potom pitanje drugih kriterija, pitanje izvoza ili za kapital Međutim, stvari moraju ostati jednostavne. Na primjerice kriteriji izvoza. Što se onda događa sa ovim tradicionalnim MSP-ovima koje ne izvoze? Hoće li onda one biti isključene? Moramo to uzeti u obzir. Pitanje koje su postavili dionici. Dakle, nastaviti sa primjenom preporuke ili uzeti neku drugu pravnu osnovu, primjerice poput uredbe. Ispričavam se, kaže govornik. A e, molim vas, nemojte duljiti, kaže predsjednik odbora. Još dvije minute. Trenutno je preporuka nešto što ide na ruku Europskoj uniji zato što omogućava državama članicama da imaju dakle zajedničku pravnu osnovu i da onda prilagode stvari u situaciji u vlastitom gospodarstvu. Evo ovdje bih zaključio. Hvala svima na pažnji. E, nisam htio da odmah <laughs> prestanete govoriti, kaže predsjednik odbora. Ja doću odgovoriti na pitanja, kaže gost. Htio bih čuti od e, izvjestitelja odgovor na ova pitanja koja su postavljena jer su i je ovo dosta važna rasprava. Osjećamo u radu odbora dakle brigu za budućnost razvoja ovog sektora. važno je ovo pitanje definicije. Markus, izvoli odgovore na pitanja. Ja, vielen Dank, ich finde auch, Hvala lijepa. Ja mislim da ova rasprava uistinu bila obogačujuća i evo hrabrio sam da ohrabrio sam se da mi sad kao Europski parlament eh, bi trebali uistinu biti u stanju dati vlastiti doprinos ovoj raspravi jer eh, rezultate konzultacija ćemo imati tek eh, na jesen i onda će biti prekasno za vlastiti impuls od strane Europskog parlamenta. I slažem se sa svima onima koji su rekli načelno ne bi trebali previše izmijeniti što se tiče ove definicije malih i srednjih eh, poduzeća. Nešto što je važno. Posljednjih 15 eh, godina bi trebali sad malo ovako proanalizirati. A mi smo i pitali udruge i saveze, za njihovo mišljenje. Dakle, oni kojima recimo malo naraste broj zaposlenih, e, koji povećaju promet, e, e, dakle s njima se tu radi, radi se o prilagodbi do koje je došlo s obzirom na promjene tijekom razdoblja. Više puta je ovdje rečeno Nemojte se previše koncentrirati na mid-caps, dakle srednje kapitalizirana društva. I ne bih ja sad tu želio previše e, toga unijeti. Predsjednik komisije je rekao da za njih možda predložimo nešto zasebno. Ja sam mislim da bi to možda bio bolji put. Međutim, ako malo recimo pogledamo ovu novu strukturu nabave u pogledu recimo naše obrambene politike. Poduzećima je tu potreban određeni pristup jer nemaju ove velike administracije koje bi se mogli baviti svim tim javnim natječajima i ovim administrativnim pitanjima. A poduzeća ispod 250 zaposlenih su jednostavno premala. I zašto sada za ove koji su zainteresirani ne vedemo neku posebnu kategoriju i kažemo dobro, vi ste poduzeće koje ima do 250 zaposlenih, ispunjavate ovaj, ovaj i ovaj kriterij, ovo što je komisija ovdje spomenula, i onda ćemo vam mi pomoći s jednim posebnim pristupom e, ovoj inicijativi u pogledu europske obrambene politike. Evo, to je jedan tipični primjer. Drugi primjer bi bio Govorilo se o poduzećima i o izvozu. Ako poduzeća imaju visok udio izvoza, a mali broj zaposlenih, dakle veliki intenzitet u pogledu izvoza, zašto ne bi oni dobili neku posebnu pomoć od strane Europske unije? Dakle, definicija MSP-ova je jedno, ali za ona poduzeća koja su uistinu jaka, za one mid-capove koji hoće rasti, koji želi više neko ući u te e, strukture, njima moramo dati neke nove ponude i moramo te kriterije nekako činiti mjerljive. Dakle, ja se slažem sa komisijom, dakle, definicija malih srednjih poduzeća je jedno, ali dodatno tu još imamo i ova srednje kapitalizirana društva da i tu moramo razviti neke kriterije kako bi im mogli pružiti neku posebnu pomoć. Ja sam siguran da se u to, oko toga možemo dogovoriti, jer e, kolege koji su se javljali za riječ manje više su isto govorili u tom pravcu i možda još e, na kraju ako sada želimo proširiti ovaj rok koji imamo za amandmane, možemo to za dva tjedna produžiti, nećemo previše toga poremetiti Dakle, rado ću izaći tome u susret i mogu to prihvatiti, dakle, da za dva tjedna produžim ovaj rok. Ali molim vas, ne toliko dugo dok nije komisija gotova s konzultacijama, jer onda naša inicijativa više nema smisla. Ali dva tjedna može da stvorimo veći prostor za raspravu. Hvala vam. Hvala ti, Markuse. Hvala ti na tvojoj fleksibilnosti. Hvala na raspravi, doista je bila sjajna. Dakle, hvala svima koji su sudjelovali. Markus, dakle, možemo reći da je rok za amandmane 9. travnja. Dakle, produžili smo za dva tjedna. Složio se izvjestitelj s time. I onda ćemo i glasati sredinom svibnja i glasati na plenarnoj sjednici, dakle u srpnju. Hvala svima na raspravi. Predao bih sada riječ prvom potpredsjedniku odbora. A, Patricija će preuzeti riječ i hvala ti što ćeš pomoći ti ćeš evo zauzeti sada ovo mjesto, Evo, uzet ću svoj kartončić, izvoli sjedni. Pet minuta pauze, evo mala stanka jer nastavljamo s radom u deset sati. Please, can we start? Can we start, please? Molim vas, možemo započeti. Ja. Il faut faire un vote, test Grazie, possiamo cominciare. Hvala vam, evo, idemo nastaviti sa glasanjem. Predložila bih prvo da testiramo sustav. che di sole. Chi è lieto che ci sia Drago nam je da je danas sunčan dan. Ko je zadovoljan zbog toga neka glasa za, tko ne neka glasa protiv. Otvaram glasanje. sempre un e di Evo jedan iz EPP-a glas viška, tri viška. Evo, Tri glasa viška imate, pa učinite nešto. Due, ancora due da togliere, prego. Još dva morate skloniti. Tre. Caris, please, help me. No, no, il voto Mattei, eh? They have become uh, more. Four. Four more. Evo sad imamo četiri viška.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 Karin, please. Sorry, you have to resolve this situation. Morate riješiti ovu situaciju ne sad za, za sat vremena, nego odmah. Karis, please, you have to, to do... Karis, molim te, učini nešto. Only one more, only one. Evo je sada jedan viška. SD, it's okay. PPA, one more. SED je ok, EPP još uvijek jedan glas viška. Madame Madame Beana, pour le point. Qui est Madame Madame Beana, S&P. Beana Sì. No, che dit? Oui. Madame Beana. Werner, ah. Tu? C'est un a group, Chairman, if the EPP can't solve their problem... Koliko EPP ne može riješiti problem, treba poništiti sve njihove glasove.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 due. Two. Sorry, I propose uh, Predlažem stanku od dvije minute i želim razgovarati sa predstavnicima EPP-a. I propose to remove the additional EPP MEP from the sub. Prego, on peut commencer. Hmm. Evo počinjemo. E io spero che non si abbiano più a ripetere situazioni. A nadam se da više nećemo imati ovakve nesretne situacije u budućnosti. Evo dajem riječ zastupnici Werner, izvolite tiče našeg prvog glasanja, e, molila bih da odgodimo ovo glasanje vezano zajedničkim pravila za unutarnje tržište prirodnog plina dok ne budemo imali našu studiju, jer u skladu sa institucionalnim sporazumima je rečeno da za svako glasanje je potrebna procjena učinka. Tools for better lawmaking, stavak 3. Imamo dakle zahtjev da se odgodi glasanje, dakle članak 190 e, poslovnika se ovdje primjenjuje. Ovo glasanje ne predviđa vrijeme za raspravu. Te me zanima imamo li četiri, četvero kolega koji prvo podržavaju ovaj prijedlog kolegice Werner. Tu, tri, i ovo uh, support. Pa ok. It's enough. Evo, to je dovoljno zastupnika, dakle imamo podršku. Te trebamo staviti na glasanje ovaj prijedlog. Dakle, tko je za odgodu glasanja, a tko ne? Izvolite, glasajte. La votazione è aperta. Chi vuole posporre la votazione? Repete. So I think you have to make clear how, do we need to vote to keep the vote. Dakle, morate jasno reći kad se glasa, kako glasa. Ko se slaže za odgodu glasovanja, mora glasovati pozitivno, a tko ne želi to, glasuje ne. Tko je za odgodu glasovanja? Otvaram glasovanje. One C'è sempre un I dalje imamo jednog pučana viška. U redu. Zatvaram glasovanje. La richiesta di rinvio. Zahtjev odgode nije usvojen jer ne postoji većina glasova. Nastavljamo s glasovanjem. Allora, votiamo il rapporto del collega Buse. Glasujemo o izvješću gospodina Buzeka o predlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o europskim poslovnim statistikama e, pardon, o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina. Prvi članci je amandman 8, 9, 10, 11, 12, o kojima se glasuje skupno elektroničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. I dalje imamo jednog pučana viška. Nadam se da neću to trebati ponavljati eh, kod svakog pojedinog glasovanja. Još uvijek imamo jednog pučana viška. Zatvaram glasovanje. Zahtjev je odbijen. Prelazimo na amandman broj 39, 35, 36. Skupno glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 41. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 131, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 40, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 4, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis broj 5 i 6. Skupno glasovanje tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman broj 64 i 67. Skupno glasovanje tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Odbijaju se. Amandman 68 i 9 identični su. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijaju se. Amandman broj 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandmani 71, 2 i 3 identični su. Skupno glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 74. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 9. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 97. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandmani 100, 101, 102 identični su. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbijaju se. Amandman 102. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman broj 3. Za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman broj 9a. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis CA2 i CA11 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis CA12 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. CA13 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 130 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A14 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 137 i 8 identični sud koji je za, protiv, suzdržani, Odbijaju se 141, 162, identični su, tko je za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Uvodna izjava 1, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 i 15 identični su za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 16 koje je za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 17, to je broj 16. Provjerit ćemo elektroničkim putem amandman broj 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 17. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 13. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. CA1. Kompromis broj 1. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis CA3. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman broj 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo sada elektroničkim putem na glasovanje o tekstu koji je ovako izmijenjen. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Glasujemo sada elektroničkim putem o pregovaračkom mandatu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. S kvalificiranom većinom glasova dobili smo pregovarački mandat za kolega Buzeka i čestitamo. Yes, yes, yes. Passiamo ora alla... Prelazimo sada na drugo glasovanje predviđeno za danas. Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća europskim poloslovnim statistikama izmjeni uredbe 184 2005. i stavljanju za snage 10 pravnih akata u području poslovnih statistika. Izvijeste je gospodina Levandovskija. Glasovanje počinje. Amandman broj 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 6 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, Usvaja se kompromis broj 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman broj 77. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Amandman 77. Otvaram glasovanje. Jesi li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Imamo jednog na viška, molim vas da izvadite karticu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, to je 77. amandman. A sada 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. Kompromis 3. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 84. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 85. se ne razmatra. 86. tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 86. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Još uvijek imamo jednog pučana viška. Izvadite jednu karticu. Zatvaram glasovanje. Amandman se odbija. Kompromis broj 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 93 za, protiv, Suzdržani? Mislim da imamo istu većinu koji prije. Odbija se. 94. amandman za, protiv. Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 5. koji je za? Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Amandman 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 95. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj šest, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 103 za, protiv, suzdržani, provjera. Ako ne budete podzali ruke, morat ću stalno provjeravati. Otvaram glasovanje 103. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Amandman se usvaja. Amandman 104. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 113 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 114 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 8 predlažem odmah da glasujemo elektroničkim putem. Kompromis broj 8. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Da. Zatvaram glasovanje. Kompromis se odbija. Glasujemo sada o sljedećim amandmanima. Amandman 115 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 121 za, protiv, Suzdržani odbija se. Amandman 133. za. Protiv. Amandman 133. Ponavljam. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman prvi za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman broj 29 za. Protiv suzdržani, usvaja se. Amandman broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 37. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Amandman se odbijam. Amandman 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada Imamo dva glasovanja. Glasovanje o izmijenjenom tekstu. Otvaram glasovanje o konačnom glasovanju o izvješću sa pripadajućim izmjenama. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Sada trebamo glasovati o pregovaračkom mandatu. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Trebamo kvalificiranu većinu. Jesmo li je dostigli? Mandat se dodjeljuje kolegi Levandovskom i čestitamo mu na određenom poslu. Prelazimo sada na treće izvješće o kojemu danas glasujemo. To je Provedba direktive u ekološkom dizajnu, izvjestiteljica kolegica Rivazi. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 17. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 18. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj šest za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis sedmi za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis Pardon, kaže predsjedavajući, amandman 21. Predlažem elektroničko glasovanje. Amandman 21. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Amandman 21. se usvaja. Amandman 22. koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 27. Predlažem elektroničko glasovanje kako ne bismo gubili vrijeme s provjerom. 27. amandman. Otvaram glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se ovaj amandman. Kompromis 8. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjerit ćemo. Kompromis broj 8. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Još jedan glas nedostaje. Zatvaram glasovanje. Kompromis se odbija, oprostite. Predvidjela sam da ćemo imati elektronično glasovanje, trebala sam to u startu učiniti. Dakle, amandman 28. po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 31. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo elektroničkim putem. Amandman 31. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Još nekoliko glasova nedostaje. Zatvaram glasovanje. Emendamento 31 è Amandman 31 je usvojen. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 61. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Trebala je biti ista većina, ali ukoliko želite možemo provjeriti. Dakle, otvaram glasovanje. votu. Nedostaje jedan glas. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Aprovato. Usvaja se. Emendame čija Kompromis devet, Elektronsko glasanje. Otvoren glasanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Dakle, amandman 38. Otvaram glasanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dodatak kompromisu 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Dakle, dodatak kompromisu 10. Otvaram glasanje. Ancora qualche voto manca, votazione chiusa. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se dodatak kompromisu 11. Idemo odmah na elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. Roll call vote. Votazione chiusa. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 12. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47. Tko je za, protiv, Suzdržani? E, mislim da je odbijeno. Želite li provjeru? Dakle, amandman 47. Otvaramo glasovanje. Manca ancora voto, la votazione è chiusa. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 14. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 55 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57 odmah glasujemo elektronički, dakle otvaram glasovanje.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 Odbija se. Amandman 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 62. Glasujmo, dakle, elektronski. Otvaram glasovanje, dakle, amandman 62. Prego, votate tuti La votazione chiusa. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Ispričavam se, usvaja se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerimo. Dobro, dakle, amandman 7. Otvaram glasanje. Votate tutti per favore. La votazione chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Hvala što ste tražili provjeru. CA4 elektronsko glasanja. Prije nego što uopće to pitate. Dakle, kompromis 4, otvaram glasovanje. Ancora qualche voto? Non sono tutti voti? Još nisu svi glasali. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerimo. Amandman 11. Votazione aperta. Otvaram glasanje. Ancora un voto manca. Votato tutti, la votazione chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Evo, spričavam se kolegi. Dakle, konačno Mm, glasovanje o izvješću, dakle elektronsko glasanje, otvaram glasanje. Il voto è chiuso, Zatvaram opet jedan glas EPP-a viška. Zatvaram. Izvješće je usvojeno. Evo, čestitamo kolegici Rivazi. Passiamo ora allo svolgimento. President, prego, prego. I have, a, I have a, no, nothing, to do with the vote, but... pitanje za sljedeću točku dnevnog reda. Nisam našla nacrt mišljenja vezano dakle uz ovo pitanje. A danas je rok za podnošenje amandmana. Zamolila, pitala bih e, je li to način na koji se provodi demokracija na dijelu. Ja sam izvjestiteljica u sjeni i smatram da nema potrebe za ovom žurbom jer odbor za kulturu ne, ne žuri s time. Dakle, zanima me je li rok danas ili nije. On va clarifier ça avec elle. On va On va clarifier ça on va partir sur quel point On va clarifier. Oui, j'ai compris. Mais on part de quel point Si, je parte de quel point Preghiamo i colleghi di lasciare l'aula in modo silenzioso, se possibile. Silent, please.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 Possiamo continuare allora? Il prossimo punto è... Nastavljamo s radom. Jezična jednakost u digitalnoj eri. Izvjestiteljica je kolegica <laughs> Matijas. Je li ovdje? Ajno je. E, inače tu sjediš, a sad si tamo. Se i kolegi ci consentono di continuare. Evo, nadam se da će nam kolege dozvoliti da nastavimo s radom. Bila bi zahvalna. Evo mi ovdje dajemo mišljenje na ovo izvješće u skladu sa člankom 54. Nadležni odbor je odbor za kulturu. Dakle, mi ovdje se nadovezujemo na njihov rad i to zbog različitih aspekata koji se tiču digitalnih tehnologija, istraživanja, tu naš odbor vam može izraditi ovo mišljenje, predviđeno vrijeme za raspravu pola sata. Dala bih e, pet minuta kolegici Matijas za predstavljanje izvješća, a onda ćemo čuti ko izvjestitelje u sjeni i ostale kolege. Evo molim vas da napustite salu ukoliko ne to ova tema jako važna. Hvala vam. Odgovorila bih e, na ovo što je upravo kolegica rekla vezano uz ove kratke rokove. Pa to je situacija koja se nikome ne dopada niti meni. Međutim, ovisimo o rokovima koje nam je zadao odbor za kulturu. Kao što znate, Dugo se raspravljalo o tome je li ovdje potrebna ova podjela nadležnosti vezana uz izradu ovog mišljenja između odbora Kult i ITRE. Dakle, tu se izgubilo dosta vremena i onda nema dovoljno vremena za produženje roka za amandmane. Dobili smo ovo mišljenje prije nekog vremena i sada mi nije jasno, nije mi jasna ova primjedba da je nemoguće naći tekst na internetskoj stranici, a tekst je upućen izvjestiteljima u sjeni. Ja sam već s nekima od njih razgovarala. Evo ja ću biti kratka. Dakle, govorimo o jednakosti, o ravnopravnosti jezika u digitalnom dobu. Znamo da je višejezičnost e, karakteristika Europske unije, jedna od njezinih vrijednosti, ali također jedan od većih e, izazova, dakle, naročito u digitalnom razdoblju. Imamo 24 službena e, jezika, 60-ak nacionalnih i regionalnih jezika i kako bi ovi jezici prosperirali u ovom digitalnom razdoblju, potrebni su odgovarajući tehnološki instrumenti kako bi se moglo pristupiti robama i uslugama u ovom informacijskom društvu u kojem živimo. Dotaknimo se sada ovih eh, nadležnosti koje su, dakle, koje pripadaju našem odboru. Ono što bih htjela postići sa ovim nacrtom mišljenja jest pozabaviti se razvojem jezičnih tehnologija što bi omogućilo dakle preživljavanje svih jezika u ovom digitalnom dobu, dakle ograničit, ću se na tehnologije koji nadležnosti dakle koje ulaze u rad našeg odbora. Dakle, to su četiri točke koje sam utvrdila kao glavne elemente u svom tekstu i tu bih rado čula mišljenje kolega. Prije svega big data, dakle velike količine podataka, Znamo da ovdje pitanje jezika važno i prijedlogom e, ističemo potrebu zajedničke platforme koja bi mogla biti osnova za buduća istraživanja. Dakle, govorimo tu primjerice o, sektoru umjetne inteligencije i slično. Drugo, istraživanje. Potrebna nam je jedna inicijativa uz dugoročno i stabilno financiranje koje bi se bavilo jezikom tehnologije. Moramo dakle raditi na uključenju većeg broja jezika, većeg broja dionika u ovo pitanje, dakle mislim tu na akademske centre, na sveučilišta, ali tu su također važnije primjerice MSP-ovi, i u skladu dakle s tim potrebna su odgovarajuća financijska sredstva i to bi trebalo vrstiti u buduće prijedloge za o deveti okvirni program razvoja, dakle i program Obzor 2020. I sve to može biti uspješno Dakle, tu je jednostavan pristup i to možemo, dakle, što se tiče treće točke i malih i srednjih poduzeća, još navesti da i na taj način ih možemo promovirati. Dakle, to su ti određeni jezični instrumenti. Kako se mogu recimo omogućiti bolje prodaja putem interneta. To je sve bitno kada govorimo o promoviranju rasta malih i srednjih poduzeća i naravno isto tako javne usluge. Ako mi želimo da se radnici slobodno kreću Europskom unijom, moramo osigurati dakle da oni imaju pristup javnim eh, uslugama na svom vlastitom jeziku. Dakle, tu je ovaj tehnološki aspekt vrlo važan i zato moramo pomoći lokalnim administracijama upravo kroz te tehnologije kako bi se moglo njima lakše pristupiti. Evo to su moje glavne točke. I ja sam sigurna da ćete nam vi isto tako pomoći u promoviranju ovih jezika u Europskoj uniji kako bi spriječili izumiranje jezika e, manjina. Hvala. Evo dajemo riječ izvjetiteljima u sjeni, odnosno njihovim e, zamjenicima. Izvolite, imate riječ u ime EPP-a. I would like to congratulate... Hvala lijepa. Htio bih e, čestitati. Obavili ste uistinu sjajan posao, a bilo je to teško. Izvjestiteljica je već pokrila sadržaj i sad ja neću komentirati taj sadržaj. Ja u potpunosti podržavam ovo mišljenje mi radimo na pripremi amandmana, čisto kako bih e, naglasio par aspekata. ću par komentara. Tu imamo jedan pristup e, od ozdola prema gore, analizu evropskih jezika. I tu se radi e, o multilingualizmu, a tu je ovaj etički aspekt. Dakle, tu imamo veliki jaz između engleskog i drugih jezika, malih jezika i velikih jezika, i to u tehničkom smislu. E, nije multikulturalnost po sebi problem. Zato imamo tu raspravu između ITRA i odbora za kulturu i to je u redu. U redu je da oni pripreme ovo izvješće, jer Ovaj multilingualni aspekt je problem, a sredstva, odnosno sredstvo za to je tehnologija. Evo čisto jedan primjer. Zašto je to danas teško u tehničkom smislu? Pogledajmo koji su najnoviji razvoji, umjetna inteligencija, velika postignuća u pogledu prepoznavanja lica i slično. I, dakle, i u jezičnim tehnologijama u prijevodu je došlo do e, velikih prekretnica, postignuća, ali uzmite primjer e, automobila, dakle gdje je potreban vozač, gdje automobil funkcionira sam po sebi trebate uzeti u posebne okolnosti tu u obzir. Dakle, nije isto da li se to auto vozi u gradu, u pustinji ili negdje u planinskom kraju. Uzmite jezike. Trebalo bi se učiti u lokalnom okruženju, dakle vezano uz lokalne jezike. Za to su vam potrebni podaci. a kad govorimo o ovom nedostatku nadležnosti, tu se opet javlja problem engleskog. Zato treba dakle ovo izvješće uzeti u obzir i sad temeljem te studije koje imamo trebamo donijeti određene političke odluke. Potreban nam je jedan europski pristup, akcent i to će biti rješenje da možemo dakle te evropske vrijednosti primijeniti kroz taj multilingualni aspekt. Lega Mudi di prego. Thank you, Patricia. It's, a, it's a, Madam Griffin, it is uh, English supporting Scusa, se, mikrofon se ne koristi. Thank you, Patricia. Uh, this is an example of uh, English uh, support. Hvala. Ovo je jedan primjer gdje engleski podržava finski. Ja u potpunosti mogu podržati komentare koje su iznijeli moje kolege. Mi podržavamo ovo izvješće. Uh, i slažemo se s tim da veliki broj jezika se nalazi u toj opasnosti da u digitalnom svijetu izumre. I postoji tu e, taj veliki jaz kada govorimo o engleskom i o drugim jezicima u pogledu tehnologije. Tu opet imamo pitanje različitih regija, država članica i pitanje starosne dobi. I kada govorimo o sadržaju na različitim jezicima Europske unije i o pristupu, tu se postavlja čitav niz puta, potrebna je dobra koordinacija između istraživanja na zajednička politička vizija. Dakle, moramo razviti baze podataka i tehnologiju prevođenja za sve jezike Europske unije. To se ne može samo e, prepustiti nekakvim e, suradnjama ili velikim tvrtkama. Dakle, tu se i mi trebamo uključiti. Mi tu ne govorimo samo o engleskom. U skladu sa jednom UNESCO studijom, samo 30 do 40% online sadržaja diljem svijeta je na engleskom. I kako bi svi bolje razumjeli cijeli svijet, moramo osigurati da prevođenje između jezika Europske unije ili recimo iz arapskog, rupskog i kineskog na jezike Evropske unije uistinu mora postojati. Tu je, su vrlo važni mali jezici, isto tako koliko one postoje u digitalnom obliku. Stoga uistinu moramo promovirati razvoj tehnologije za manje europske jezike nekoliko programa kada govorimo o prevoditeljstvu i tehnologiji već e, postoji i mi moramo to iskoordinirati, imati jedan pregled u pogledu toga što već postoji na primjer u obzoru 2020. i u nekim drugim programima. Moramo imati e, dobro istraživanje e, u pogledu e, prevoditeljstva i tehnologije. To već postoji na nekim sveučilištima u Europskoj uniji i postoji jedna baza podataka i trebamo je proširiti, recimo u oblaku, prijenos, znanja, znanosti, istraživanja, razmjena, sve je to bitno. I, i ta postignuća moraju biti na raspolaganju na drugim jezicima, ne samo na engleskom. Zamislite e, situaciju kad ne bi imali znanstvene informacije o klimatskim promjenama ili političkom populizmu na finskom, bugarskom ili mađarskom to bi naškodilo cijeloj Europi. Stoga uistinu moramo osigurati da ljudi imaju jednak pristup znanju i e, tehnologiji što se tiče i jezika. Tu i jezik i tehnologija nam mogu svima pomoći da izgradimo jednu pošteniju Europu, Europu u kojoj svi imaju pristup. Hvala vam lijepo. Zahvaljujemo Terezi Griffin. A sada za Alde, gospodin Linda. Mlinar. Zahvaljujem izvestiteljici na ovom sjajnom radu. To je dakle pomaže da i sami shvatimo koliko je fragmentirana ova naša lingvistička stvarnost u Europi. Treba istinu podići određenu razinu svijesti i na razini instituciji kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini. Dakle kako pomiriti e, tu našu multikulturalnost, multilingualnost e, i kako pružiti iste mogućnosti svim i građanima i e, potrošačima i poduzetnicima da iskoriste nove trendove koje imamo na našem jedinstvenom digitalnom tržištu. Jedan sveobuhvatni pristup e, će nam omogućiti da imamo tu inkluzivnu dimenziju. I dakle tu su bitne ova nova tehnološki načini Pitanje je pristup recimo e, nekim aspektima kao što je deep learning i nekim drugim aspektima e, prirodno jezične tehnologije. Važno je imati i nužne vještine e, kako bi imali koristi od multilingualnih e-usluga i to u svim dimenzijama, recimo e, upravljanje, e, zdravstvo, promet i tako dalje. Jezici su dakle i jedna karakteristika naše bogate baštine i to bi se trebalo isto tako održavati u velikom broju mogućnosti za naše potrošače i za poduzetnike. E, međutim, danas postoje različite e, prepreke kada govorimo o elektronskoj e, trgovini i to nam ne omogućava da proširimo tržište u pogledu prodaje putem interneta. Stoga mislim da bi tu trebali pružiti određene poticaje kako bi e, mogli poboljšati usluge koje se temelje na e, oblaku i e, različite aplikacije u pogledu elektronske trgovine. Kolege su već spomenuli mala i srednja poduzeća kako bi oni imali prednosti automatskog prijevoda. Ja ću u skladu s time podnijeti amandmane i spremna sam na suradnju sa izvjestiteljima, izvjestiteljicom, izvjestiteljima u sjeni. Hvala kolegice. Riječ ima zastupnik Zorinjo, izvolite. Obrigado, krije por eh, Hvala lijepa. Htio bih započeti time što ću čestitati izvjestitelju izvjestiteljici na ovom odličnom izvješću i, i slažem se s one četiri aspekta koje je ona iznijela. Ključno je da imamo zajedničku platformu kako bi temeljem velikih podataka mogli rješavati pitanje vezano uz jezike. Moramo uistinu poraditi na tom području i isto tako osposobiti mala i srednja poduzeća i poduzeća koje tek započinju s radom. Dakle, u stvari sve tvrtke kojima je potrebna takva podrška, ali prije svega start-upove i MSP-ove. Važno je pomoći i javnom sektoru i korisnicima. Multilingualnost je dio raznolikosti našeg identiteta i to je upravo naša najveća konkurentska prednost kada govorimo o Europskoj uniji. Stoga mislim da bi ovdje bi se trebalo još jasnije referirati u ovom izvješću na tu ideju da ulaganja trebaju ohrabriti raznolikost, e, a ne smanjivati ju i trebamo naglašiti koliko je važan taj značaj u pogledu kohezije, konvergencije, e, konkurentnosti. I ja ću predložiti određene amandmane u tom smislu. Hvala kolegi Zorinju. Gospođa Reda ima riječ. Hvala lijepa. Kao prvo bih se željela zahvaliti izvjestiteljici na odličnom e, mišljenju. Mi u potpunosti podržavamo. Mislim da je tu vrlo važan cilj, a to je da smanjimo jezike e, manjina i trebamo uistinu paziti da invest ulažemo dovoljno u nužne instrumente kako bi ostvarili ovaj cilj. Mislimo da je ovo mišljenje jako dobro i samo ćemo kroz amandmane možda donijeti još određene ideje. Ako se povazi, vidimo koju tehnologiju imamo za ovu vrstu jezika, dakle koji imaju određene posebne karakteristike izvan već recimo običajnog pisma, tu moraju recimo i proizvođači tipkovnica pod, dati svoju podršku, to moramo uzeti u obzir u procesima javne nabave. Financijska podrška već postoji u nekim tradicionalnim područjima kulture. Evropska unija e, recimo e, pomaže u e, titlovima kod filmova i postoje neke različite aplikacije, jer posebno djeca koja odrastaju sa primarnim jezikom koji upravo tako jezik manjine imaju određene aplikacije i video igrice na engleskom ili na nekim drugim jezicima što ih spriječava u tome da oni potpunosti nauče svoj primarni jezik. Slažem se sa izvjestiteljicom koja spominje e, značaj velikog broja podataka, dakle tu imamo i strojne prijevode istraživanja u pogledu te tehnologije. Dakle, takve tehnologije uistinu moraju biti na e, raspolaganju, pogotovo kada govorimo o istraživanju. I na kraju, nije to samo pitanje e, tvrtki i nekih e, istraživačkih centara i civilno društvo može tu pripomoći, stoga je važno da podržimo takve projekte koji nude e, i da im rješenja. I zamolila bih vas da ne zaboravite znakovni jezik to možda nije u ovom smislu očigledno, ali ovo digitalno okruženje podržava puno više toga nego samo tekst. Stoga je važno da ljudi koji imaju znakovni jezik kao svoj materijni jezik i to mogu koristiti u ovom okruženju. Veselim se našoj suradnji na ovom mišljenju. Naravno, rok je vrlo kratak, ali mislim da tu postoji već jedna e, velika povezanost među kolegama. Hvala vam lijepa. Hvala na ovim izlaganjima. Komisija nema svoga predstavnika ovdje, pa će pismeno odgovoriti na pitanja koja ćete vi eventualno htjeti postaviti. Riječ ima kolegica Matijas za zaključke i čestitam kao što su i drugi čestitali. Ono Hvala lijepa. Neću iskoristiti sve vrijeme koje imam na raspolaganju, samo bih se htjela zahvaliti kolegama na njihovim komentarima. Kao što možete i zamisliti čitav niz aspekata koji iznesen je dobrodošao i mislim da to nije kontradiktorno ovom mišljenju. Stoga vam zahvaljujem. Puno toga nije uključen, jednostavno nismo imali dovoljno prostora za sve. Ali pozdravljam ove prijedloge kolega i nemam ništa protiv toga što je rečeno, to se može samo dodati onome što je navedeno u tekstu. I iako iako to, nije savršeno, ipak smo dobili informaciju od tajništva da je malo produžen rok do sutra, u podne. Dakle, ipak još malo dodatnog vremena za e, podnošenje amandmana koji su uistinu dobrodošli. Dakle, hvala vam lijepa. Hvala kolegici Matijez. Dobili smo još jedan dan za amandmane, a rok nije 21. nego 22. Hvala, želim vam uspješan rad. Sljedeća tema je program Europske unije za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju koja nadopunjuje okvirni program za istraživanje inovacije Obzor 2020. Odmah ću dati riječ kolegici Harms koja je izvjestiteljica Razmjena gledišta o tekstu komisije današnji predmet rasprave. Vijeće je odlučilo konzultirati parlament u svom prijedlogu. To znači da će čekati naše mišljenje prije usvajanja konačnog teksta, ako sam dobro shvatila. Predstavnik vijeća je ovdje. Dakle, dajem riječ kolegici Harms za prezentaciju izvješća. Erst ähm, vielen Dank ähm, an diejenigen, die... Hvala lijepa. Što se tiče onih koji rade na ovom izvješću u tajništvu i komisiji, tu bih htjela reći da smo malo promijenili vremenski plan e, u pogledu vijećanja oko ovog izvješća, jer mislim da tu trebamo raspraviti o puno toga i to trebamo učiniti u istinu pažljivo. Mislim da tu postoje vrlo važna područja u pogledu istraživanja, a mi upravo govorimo o ovom istraživačkom programu, dakle pod Euroatomom. Tu postoje vrlo važna područja koja imaju veliku ulogu, mogu i moraju imati veliku ulogu. Za mene su to prije svega dva područja. Prvo se odnosi na sve to što proizlazi iz toga da mi u Europskoj uniji imamo istinu jednu zastarjelu reaktorsku flotu koja nosi određene rizike i pitanja vezane uz samu sigurnost. E, mislim da se moramo pozabaviti tim rizicima. A drugo veliko područje koje je isto tako intenzivno prisutno u našem e, prostoru rasprave je to E, koji se odnosi na e, reaktore, dakle što se tiče njihovog e, deaktiviranja i sigurno upravljanje otpadom, ne samo što se tiče ovih visoko radioaktivnih elemenata, već i ono područje među skladištenja i krajnjeg skladištenja. To je nešto čime bi se tom trebao uistinu baviti to je i ono područje gdje države članice bez obzira na to da li imaju e, program e, izlaska iz nuklearne energije, dakle da li to imaju ili ne, trebaju obratiti pažnju na to, na ove probleme. Švedska je uvijek bila zemlja u Europskoj uniji koja je tu najviše uznapredovala kada govorimo o tim e, pripremama za krajnje skladištenje i imamo sudsku odluku koja je prekinula Šveđane u tom procesu i oni misli da sve ono što su do sada imali u pogledu isplaniranih rokova za aktivnu fazu, da će to sada sve u istinu kasniti. Mm, dakle, to mora biti vrlo važan aspekt kada govorimo o istraživačkom radu euroautoma. A što se tiče postojećih razvoja kod atomske energije, dakle naravno sve se, miše, sve se manje ona koristi u EU uniji, to iz različitih razloga. Stoga mislim da nema smisla da ulažemo u daljnje vrste reaktora i da tu e, se bavimo istraživačkim radom. Mislim da bi to trebalo nekako malo sad prenijeti na neka druga područja, recimo u područja koja su puno bliža samoj postojećoj primjeni dakle i kako bi se mogli suočiti sa izazovima u pogledu e, klime. Nešto čime bi se i dalje trebali baviti, znam da se u drugim odborima o tome raspravlja, recimo odboru za nadzor proračuna, dakle jedno daljnje područje je pitanje e, fuzije. Do sada sama primjena istraživanja nije baš daleko uznapredovala i budući da i tako imamo dosta kritičnu situaciju kada govorimo o proračunu i da moramo raspravljati o tome kako ćemo koristiti u budućnosti naša sredstva koje imamo na raspolaganju. Moramo uistinu još jedan puta vidjeti što tu možemo učiniti i po meni bi tu bilo pametnije mišljenje dakle da ova nuklearna e, fuzija je nešto čime se pozabavimo. Evo, to je liko od mene za početak i sada me zanima što misle i izvjestitelji u sjeni. Grazie Zahvaljujem kolegici Rebeki Harms na ovom uvodnom izlaganju. Riječ ima je gospodin Uručev kao izvjestitelj u sjeni u ime Pučana. Hvala. Predsjedavajuća. Odbor 2020, trenutni program je usvojen za razdoblje od pet godine 2014. do 2018. sa svim ograničenjima ugovora o ratomu, ali financiranje za nuklearne istraživanja sljedeće dvije godine predviđeno je već u višegodišnjem financijskom okviru za 2014. do 2020. godine. Sada je pitanje nastavak nuklearnih istraživanja u Europi sljedeće dvije godine nakon što istekne trenutni program Euratoma. E, podržavamo produženje programa kao što je predložila komisija sa općim i specifičnim ciljevima kao što su sljedeći podrška stalnom poboljšanju u sigurnosti operativnih aspekata postojećih reaktora primjenjujući daljnja saznanja o fenomenima za razvijanje dugoročnih rješenja za radioaktivni otpad, uključujući konačno zbrinjavanje, kao što je, na primjer, transmutacija, e, održivost Um, izvrsnosti u Uniji, zaštita aplikacija za zaštitu od zračenja u industriji, uključujući sigurna opskrba uh, u pogledu uh, radioaktivnih izotopa. Razvijanje fuzije kao izvora energije, osiguranje dostupnosti i korištenje infrastrukturnih resursi uh, paneuropske važnosti, E, koncentrirajući znanja istraživače radi efikasnosti programa. Podrška razvoju prikladnih zaštitnih mjera za osiguranje visoke razine nuklearne sigurnosti u Europi i u cijelom svijetu. Sve ove važne i potrebne aktivnosti treba biti pokrivene ovim programom unutar predloženog proračuna. Moramo dati pozornost preporukama stručne skupine komisije za direktna i indirektna djelovanja kako bismo poboljšali taj program na prikladan način. Hvala. Riječ kolega Henkel u ime ECR-a, a budući da nije ovdje kolegica, e, odnosno kolega, će preuzeti izlaganje umjesto njega. Hvala predsjedavajuća. Naš klub i dalje e, formira svoje stajalište, ali u međuvremenu želim e, se dotaknuti nekih pitanja, ali ne previše detalja. Prvo, programi Euratoma financiraju projekte koji daju podršku stvaranju radnih mjesta i e, svjetski priznatom istraživanju plan za fuziju Europske unije e, treba postići glavne cilje Europske unije. U raspravi trebamo imati na umu globalnu perspektivu. Njemačka, Austrija, Švicarska napuštaju nuklearnu energiju, ali mi imamo najveći broj e, nuklearnih e, elektrana u odnosu na prošlost i mnoge se još planiraju izgraditi trebamo više financirati nuklearne istraživanja e, kako bismo postigli ciljeve zaštite okoliša Europske unije i kako bismo ipak zadržali Europsku uniju predvodnicom u ovom sektoru. Članak peti predviđa se otvaranje program Euratom za zemlje i područja koja se pridružena programu između 2014. i 2018. godine. E, ovdje govorimo o Velikoj Britaniji. E, tranzicijski period je produžen za Veliku Britaniju, može se očekivati suradnja i to treba očekivati između Europske unije i jedine kraljevine u sklopu ovog programa. U budućnosti nadamo se da ćemo i dalje imati dobru koordinaciju unutar nuklearnog sektora čak i nakon Brexita. Želimo se složiti oko stalne suradnje između Jedine kraljevine Europske unije vezano uz dugoročno istraživanje u nakladnom sektoru. Pozdravljamo suradnju sa izvjestiteljem i sa izvjestiteljima u sjeni, odnosno izvjestiteljicom. Hvala. E, riječ ima gospodina Rike. Hvala predsjedavajuća. Drago nam je što smo kao odbor pridruženi u ovom dosjeu, a želimo pocrtati jedan proračunski aspekt. Jasno je da program Euratom se e, može povezati sa obzorom 2020 i to je dobra ideja zato što smo dobili još dvije godine vremena i moći ćemo na taj način e, spojiti sve aspekte istraživanja jer unutar Euratoma su postali mnogi aspekti koje je trebalo istražiti. Nismo promijenili proračuna. Što se tiče sadržaja, bez obzira na stajališta jednih i drugih i osjetljivosti nekih u odnosu na atomsku energiju, jasno je da ovaj program istraživanja treba obraniti i treba, treba biti opravdan. Veliku ulogu igra sigurnost, ali i problem radioaktivnog otpada i pitamo se kako se možemo riješiti toga otpada, možda zakopavanjem. Kako ćemo zaštititi sve bazene koji su obuhvaćeni nuklearnim elektranama? To predstavlja poteškoću ne samo u Belgiji, nego i u susjednim državama koje su zabrinute. Nakon toga imamo i programe, buduće projekcije e, nuklearne energije, međutim imamo i program nuklearne fuzije koje želimo podržati. Taj program nije baš dobro prihvaćen pogotovo što se tiče jamstvenih fondova koji su e, zaprijetili programu koji je trebao biti prilično dugoročan. Zato smo mi skeptični u odnosu na taj prijedlog i kao što je rekao moj prethodnik, ovaj prijedlog će nam omogućiti unutar sedmog okvirnog programa da Ujedina kraljevina tijekom e, razdoblja od 2019. do 2020. E, uđe u taj program, a to će biti tranzicijski period unutar Brexita. Znamo da je Ujedinjena kraljevina važna u istraživanju, nego i u iskorištavanju nuklearne energije. Mm, naš klub je za ovakav prijedlog. Hvala, predsjedavajuća. Hvala vama. U ime GUE, kolegicima riječ, kolegica Matijas. Hvala, predsjedavajuća. Na samom početku želim zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljici na ovom prijedlogu. U ime naše kluba mogu reći da nemamo zajedničko stajalište što se tiče atomske energije, ali podržavamo odgodu programa Euratom zato što je on mnogo širi u odnosu na našu podršku nuklearnoj energiji. Zato mislimo da postoje uvjeti za nastavak tog programa, ali moramo imati određene granice i uvjete. Neću sada ulaziti u detalje. I postoje različita stajališta unutar moga kluba, pa zato neću to sad učiniti. Dozvolite mi ipak da primijetim nekoliko stvari koje su na tragu onoga što su rekli prethodnici. Važno je ne podijeliti E, glavne ciljeve od e, ovog programa kao i programi u energetici i zaštiti okoliša Europske unije. Trebamo osigurati da postoje analogije s energetskim sustavom. Ne smijemo zaboraviti ulaganja u nove energetske izvore. U ovom programu slažemo se sa potrebnim financiranjima za e, sigurnost e, opskrbe i nastavak e, istraživanja u ključnim sektorima, to je civilno društvo, bez obzira na naše stajalište u odnosu na nuklearnu energiju. Što se mene tiče, ja sam protiv nastavka financiranja nuklearnog sektora. A što se tiče ovog programa, Mislim da to ne bi trebao biti prioritetni aspekt. Mi trebamo e, ići putem kojim se korištenje električne energije neće učiniti e, beskonačnim, nego trebamo podupirati one programe koji su protiv toga. Hvala. U ime ENF-a riječ ima kolegica Ševalije. Hvala, predsjedavajuća. Samo nekoliko riječi o našoj podršci Euratomu. U tekstu koji nam je komisija predložila cijenimo upućivanje na promicanje dekarboniziranih energija, a tu je i e, nuklearna energija, dok u europskim tekstovima često imamo samo intermitentne obnovljive izvorne energije. Europske države koje manje e, imaju emisije, najmanje koriste e, atomsku energiju. U Euratomu ćemo morati dalje raditi na ovim temama sa Ujedinom kraljevinom ako oni to budu htjeli. Opskrba njihovih e, zemalja bit će važna ne samo zbog e, elektrana nego i zbog e, zdravlja ljudi. Britanci su demokratski odlučili napustiti Europsku uniju to moraju činiti bez da dovedu opasnost stabilnost svoje države. Imamo i suradnju unutar e, ovog programa sa njima. Trebamo i dalje zadržati suradnju u pogledu fuzije. To je primjer dobre suradnje među državama članicama za dekarboniziranu budućnost koja će manje ovisiti o fosilnim govorima. ratom je potreban za energetsku neovisnost naših država. 335 milijuna godišnje sredstava je dodijeljeno tomu, a u prethodnom razdoblju smo imali samo 400 milijuna godišnje. Čini se da je to mali iznos za sigurnost nuklearne energije. Govorili ste izvjestiteljice o nuklearnom otpadu. Mi smo zadovoljni tekstom komisije i nadamo se da će izvjestitelj u sjeni Kluba zastupnika zelenih uspjeti postići zajednički interes, a da ne se neće samo dogmatski suprotstaviti nuklearnoj energiji. Hvala. Kolega Količev ima riječ. Hvala. Slušao sam sa zanimanjem ova razna mišljenja lajka o nuklearnoj energiji. Uvijek jako zanimljivo čuti kako ideologija pobjeđuje nad tehnologijom. Htio bih e, autoricu izvješća i druge koji su govorili prije meni upoznati s time da bez nuklearne energije visoko naponska mreža bi bila brzo destabilizirana zato pitanje trebamo li se brzo odreći nuklearne energije je ključno ako želite i dalje koristiti električnu energiju, mobilne telefone i ako želite imati elektrifikaciju e, prijevoznog sustava, treba ćete nuklearne elektrane i to ne samo one koje su danas u funkciji. Drugo pitanje, kako bi trebalo biti usmjerenje Euratoma u budućnosti? Ako očekujemo da će i ljudi i dalje biti zdravi, onda se ne trebamo brinuti za istraživanje. Ali e, lijekovi sa radioizotopima su e, jedno od područja koje treba daljnju podršku sektora istraživanja. Smatram da se trebamo brinuti o radioaktivnom otpadu. ali ovdje se često čuje ideološka rasprava o tome. Mnogi ljudi, kolege, smatraju da iskorišteno gorivo u privremenom skladištenju je manje važni otpad, ali to je zapravo sirovina koju imamo u Europskoj uniji. I takva sirovina se može iskoristiti za novu generaciju nuklearnih reaktora bez stvaranja velikog volumena otpada. A to se ne može reći za solarnu energiju ili vjetroelektrane. Mislim da je jako važno da se razviju programi za primjenu nuklearnih materijala koji već postaje Europskoj uniji i još jednom želi istaknuti da nove lijekovi sa radioaktivnim izotopima dosta pomažu u mnogim područjima i oni su mnogo efikasniji u odnosu na e, klasične e, kemijske lijekove. Htio bih zamoliti kolege da ne slušaju naivna mišljenja koja, koja se ponekad e, iznose. Hvala, zanimljiva je bila rasprava i vaša intervencija. Dajem riječ gospođi Rebeki Harms i čestitam joj na prezentaciji. Komisija nema svoga predstavnika ovdje, ali komisija nas je obavijestila da će odgovoriti napismeno eh, na sva naša pitanja. Rebeka, izvoli. Hvala lijepa. To je sad zbiljam šteta što komisija nije ovdje jer tu vrlo jasno proizlazi jedno pitanje iz ove rasprave, pogotovo vezano za ovo što je gospodin Henkel rekao. Mislim da bi komisija tu trebala odgovoriti da li ove nadopune u članku 5 pod točkom C gdje se navodi sljedeće. of countries or territories associated to the seventh Euratom framework program or the Euratom Research and Training Program 2014 uh, whether this da li ovaj dodatak je učinjen za Ujedinjenu kraljevinu i zbog situacije u pogledu Brexita, meni to nije jasno. Jer to bi bio vrlo važan odgovor, jer komisija je najavila dakle, jedan prijedlog u pogledu izmjene sporazuma Euratom, dakle unutar ovog područja istraživanja koje mi sada ovdje razgovaramo, jer to će biti posljedica Brexita i odluke koje je donesena u Ujedinjenoj kraljevini. Ako nam komisija danas tu ne može ponuditi odgovor jer je generalni direktor tamo negdje u tim hodnicima mm, zaglavio između svoje institucije ili parlamenta, mislim da bi bilo vrlo važno da nam tu ponude barem pismeni odgovori i da se komisija pozabavi ovom raspravom koju smo mi ovdje vodili. Što se tiče stajališta kolega, Očigledno je da imamo različite informacije u pogledu e, razvoja atomske, odnosno nuklearne energije i u Europskoj uniji, a i diljem svijeta. Ja ću vam rado dati brojke na raspolaganje u pogledu tih različitih razvoja koje imamo. Postoji samo jedna zemlja na svijetu gdje se istinu odvija taj e, proces dalje izgradnje u pogledu nuklearne energije, to je Kina, a u svim drugim zemljama to opada. To je vezano uz to što to više nije ni isplativo, a i što se tiče samog ekonomskog aspekta i velikih poduzeća, vidimo e, ne samo kod e, Areve i EDF-a, su manje više bankrotirali, bit ću sad drastično u tome. I, dakle, bankrot Westinghouse-a je jedan daljni razvoj gdje uistinu možemo vidjeti kakva je situacija u ukupnom sektoru, a Japan i japanska industrija eh, od katastrofe u Fukushimi se u istinu suočavaju s velikim gospodarskim problemima i to je dovelo do toga da diljem svijeta ne možemo utvrditi da sad postoji nekakva velika izgradnja diljem svijeta, kao što je gospodin Henkel rekao, nešto što je vrlo važno u pogledu istraživanja u području e, fuzije je da unutar te stručne debate koja postoje, a koje gotovo pa uopće nismo e, svjesni, da unutar te rasprave, gospodin Henkel, tu se sad možete smijati koliko želite, e, to ide u zonu hashtag debatu me too, dakle da se samo tako smješkate, to je ovako uobičajeno u vašim redovima, tako muškarci se i tako ponašaju, dakle što se tiče te debate i borbe oko fuzije, tu je došlo do određene korekcije što se tiče samog vrednovanja učinkovitosti dosadašnjeg procesa fuzije. Dakle, učinkovitosti u pogledu energije. I to bi trebalo svakako sada evaluirati i vidjeti e, koju vrijednost smo do sada uopće davali u našem istraživačkom programu u tom aspektu fuzije. Čeži Buzek je e, tu sazvao jako dobar e, krug ljudi i raspravu vezano i uz ovu raspravu proračuna Europskoj uniji. Dakle, kako ćemo se u budućnosti e, ponašati s obzirom na ove promjene u proračunu i moramo razgovarati o tome koliko fuzija koja do kraja stoljeća uopće i neće doprinijeti u ovom aspektu energije. Kako ćemo se tu dalje ponašati s obzirom na istraživanje i taj sektor? Inače, što se tiče ove prve rasprave o ovoj temi i istraževačkom programu, e, e, nam je najavila da ćemo tu imati dalje ovako jednu napetu rasprava što se tiče e, brojki i razvoja atomske energije globalno gledajući. Rado ću vam sve te brojke staviti na raspolaganje. Hvala vam lijepa. Hvala Rebeki Harms, ali dodala bih jednu stvar. Došao nam je predstavnik komisije Patrick Child prije nego mu dam riječ zamolila bih Rebeku da ponovi pitanje. Dakle, ono koje bismo inače bili uputili pismenim putem. Evo, čovjek je došao ovdje, pa mu možemo postaviti pitanja i on može odgovoriti na naša pitanja. Ponovi pitanje. Mm, ähm, dakle, mi smo ovdje razgovarali, odnosno u raspravi se pojavilo pitanje da li u članku 5 vašeg prijedloga gdje je navedeno program eura automa će biti otvoren ovom udruživanju Sajana imam pod točkom C će se otvoriti dakle tom udruživanju zemalja ili teritorija koje su povezani sa ovim e, sedmim okvirnim programom isto tako istraživačkim e, programom razdoblju 2014. 2018. E, da li time želite pokriti i pitanje posebno koje se odnosi na Ujedinjenu Kraljevinu? Hvala lijepa. prije svega se ispričavam što nisam stigao na početak rasprave i ispričavam se gospođi Harms na tome. Drago mi je što odboru mogu predstaviti prijedlog e, komisije, dakle vezano uz produženje trenutne uredbe o Euroatomu. Mi svoj rad ovdje temeljimo dakle na privremenom preispitivanju dakle programa koje je još u tijeku. Dakle, razdoblje 2014. 2018. je u pitanju. Kad je riječ upravljanju istraživačkim aktivnostima, dakle zajedničkog istraživačkog centra, odnosno to su Dakle, radnje koje, se, koje su povezane sa radom glavne uprave za istraživanje i tiču se primjerice projekta fuzije. Povelja dakle o Euratomu govori o ovom razdoblju od pet godina i ono nije usklađeno dakle sa trajanjem okvirnog sporazuma dakle ovih aktivnosti povezanim e, sa Euratomom, međutim ohrabruju nas nalazi ovog, e, ove ocjene, dakle na polovici razdoblja. Dakle vidimo da program dobro funkcionira na zadovoljavajući način. Naročito od incidenta sa Fukushimom prije sedam godina istraživanje vezano uz nuklearna pitanja koje financira komisija. Dakle, koncentrirano je na prevenciju, sigurnosna pitanja. Mislimo da je to i u interesu dakle, stanovništva država članica. Zato tražimo produžetak, dakle za razdoblje 2019. 2020. Glavna promjena je dakle uvođenje ovih brojčanih pokazatelja dakle povezanih sa proračunom, dakle to je usklađeno sa višegodišnjim okvirnim programom u vijeću, dakle razgovori dobro napreduju sa državama članicama. Sve u skladu s onim što se već e, događalo i sa sličnim drugim okvirnim e, programima vezano dakle, uz produženje njihovog trajanja. Mislimo da će isto biti i sa ovim. Dalje, rado ćemo saslušati mišljenje Europskog parlamenta. Što se tiče ovih pridruženih e, zemalja, i ovog citata, ono ne obuhvaća dakle isključivo situaciju sa Ujedinjenom kraljevinom. Tu je razgovor dakle o budućim odnosima Ujedinjene kraljevine i Evropske unije. Imamo zato poseban postupak i ukoliko bude trebalo doći do prilagodbe dakle, našeg istraživačkog okvirnog programa, onda ćemo to i poduzeti. Međutim, odredbe u tekstu ovako kako su predstavljene su one standardne dakle, koje se odnose na sve druge pridružene zemlje koje već imaju dakle, takav status u Euroatomu bilo u skladu sa tim okvirnim eh, sporazumom, odnosno programom, odnosno drugim okvirnim eh, ovim programom koji sam malo čas spomenuo koja traje do 2018. Hvala lijepo, evo ovi razgovori će se nastaviti. Eh, završili smo s radom, evo završili smo nešto i ranije. Moj jedan sat na raspolaganju da se bavimo nečim drugim. Hvala lijepo svima, vidimo se danas u 14.30 vidjet ćemo dakle pokretanje programa Wi-Fi, imat ćemo tu gosta s tim u vezi, vidimo se kasnije.